imamo zapisnik e, sa jučešnjeg sastanka, to je dostupno. Ima li kakvih primjedbi? Ako ne, onda usvojemo zapisnik sa jučešnje sjednice. Imam objavu.